Hey colleagues, maybe U redu kolege, možda možemo krenuti s radom. Molim sve da zauzmu mjesta. Ispričavam se što malo kasnimo. Imali smo sastanak koordinatora i morali smo završiti s radom. Imamo još dosta novosti, pa onda sastanci koordinatora traju nešto duže. Htjela bih podsjetiti kolege koji čekaju e, točku dnevnog reda o zajedničkom parlamentarnom, zajedničkoj parlamentarnoj skupštini, da smo to premjestili na sastanak danas poslije podne. Tako da ćemo sada razgovarati samo o jednoj temi, a to je Europska unija globalni razvojni okvir za razdoblje nakon 2015. E, imat ćemo razmjenu mišljenja na ovu temu. Nakon toga ćemo danas poslje podne imati glasovanje o amandmanima. Kao što ste već e, upućeni, ima oko 400 amandmana, 466 amandmana, što pokazuje veliko zanimanje kolega za ovu temu i to je naravno vrlo bitna točka za naš odbor jer ćemo sljedeće godine definirati novi razvojni okvir za razdoblje nakon 2015. Htjela bih odati počast našem izvjestitelju Davoru Štiru koji je intenzivno pregovarao sa izvjestiteljima iz Sjene. Oni su svi vrlo mnogo truda uložili u to da se dogovore kompromisi e, kompromisna stajališta i kako bi naš odbor mogao imati jasan stav na sastanku ministara u prosincu. Dakle, oni trenutno rade na izradi svojeg stališta. Sada ću predati riječ e, gospodinu Štiru, nakon toga izvjestiteljima Sjene i onda ostalim kolegama i predstavniku komisije. Davore? Hvala, hvala predsjedateljice. Dopustite mi da na početku zahvalim izvjestiteljima iz Sjene na sjajno obavljenom e, poslu. E, kao što ste i sami objasnili, riječ je bilo o zahtjevnom pothvatu, e, imali smo 466 amandmana. Jučer smo poslije podne uspjeli završiti s radom i dobili smo konačnu formulaciju teksta koja je dogovorena među klubovima zastupnika. Riječ je o 17 paketa kompromisa i to će e, olakšati popis za glasovanje, ali isto tako, što je još bitnije, omogućit će nam da uputimo snažnu dosljednu poruku. To smo učinili na način da smo obuhvatili različita mišljenja koji su iskazali predstavnici pojedinih klubova zastupnika u ovom odboru. E, postigli smo to na način koji je kojim je postignuta prava mjera. Naravno, to je zahtijevalo dosta dobre volje e, svih e, strana da se postigne kompromis. Htio bih također zahvaliti i na tom trudu. Ono što je također bitno jest e, spomenuti da u ovom tekstu koji se nalazi u, u kompromisnim amandmanima da smo tu obuhvatili i mišljenje koje smo dobili iz odbora FAM i to u velikom broju kompromisnih amandmana. Da kako ne, nismo mogli preuzeti sve, bilo je još šestdesetak dodatnih amandmana koji su bili gotovo istog opsega kao i naše izvješće e, da bismo dobili nešto suvislo, trebali smo primijeniti praksu da se to uključi u kompromisne amandmane, a onda ćemo imati glasovanje po skupovima amandmana na kraju. Na temelju razmjene mišljenja koje je provedeno prošli put, pokazalo se da smo stavili mnogo veći naglasak na borbu protiv nejednakosti. Naravno, zajedno sa borbom protiv siromaštva i održivim razvojem. To su temeljna pitanja u ovom novom svjetskom razvojnom okviru. Također smo donekle izmijenili strukturu izvješća da bismo uzeli u obzir mišljenja različitih klubova zastupnika i naglasili novo globalno partnerstvo. To je nešto što smo naglasili u različitim dijelovima izvješća već i ranije, ali sada se to mnogo vidljivije ističe, dakle taj aspekt koji se tiče obnove novog svjetskog partnerstva i u tom smislu smo također obuhvatili ono što je bilo najbitnije za kolege, a to se pokazalo na sastanku sa izvjestiteljima iz Sjene. Dakle, e, naglasili smo također i načelo univerzalnosti i e, da naše unutarnje i vanjske politike moraju uzeti u obzir nove razvojne ciljeve. Što se toga tiče, mislim da smo uspjeli također pronaći odgovarajući odgovor na dilemu pojednostavljivanja e, popisa E, održivih razvojnih ciljeva ili opasnosti da e, se neki da neki ispadnu e, tako da smo zapravo uspjeli dogovoriti formulaciju kojom se potiče rad otvorene radne skupine i još uvijek postoji mogućnost grupiranja tih održivih razvojnih ciljeva, ali ne na uštrb najinovativnijih ciljeva, i posebno ne na uštrb e, pristupa koji se temelji na zaštiti ljudskih prava. E, moje zaključne napomene mislim da sada imamo jedan odmjeren, uravnotežen tekst e, koji se temelji na dogovoru koji je postignut jučer, a to je dogovor kojim se ne prelaze granice prihvatljive klubovima zastupnika. Istovremeno treba naglasiti da su klubovi zastupnika uložili mnogo dobre volje kako bi e, te granice, prihvatljive granice bile što bliže centru i kako bismo mi mogli što više toga ugraditi u ovaj tekst. Ako uspijemo u tome, danas poslije podne za vrijeme glasovanja, a uvjeren sam da hoćemo, onda ćemo e, moći to predočiti na plenarnoj sjednici i mislim da ćemo na plenarnoj sjednici imati jedan kvalitetan, uravnotežen tekst i snažnu poruku koja će e, moći utjecati i na odluku vijeća u prosincu. Hvala i hvala vama i svima koji su radili na sastavljanju kompromisnih amandmana. Svi ste ih dobili putem e-maila jutros. Prelazimo sada na izvjestitelji Sjene, u ime Kluba zastupnika socijalista i demokrata. Hvala. E, htjela sam zahvaliti izvjestitelju na odrađenom poslu sa 466 amandmana i toliko malo vremena na raspolaganju. Sigurno nije bilo lako odraditi ovo što je ostvareno. Zadovoljni smo rezultatom, rezultat je dobar, a osim toga želim zahvaliti i ostalim kolegama, izvjestiteljima u sjeni na pokazanoj suradnji koja nam omogućila da zauzmemo jedan čvrst stav koji će moći utjecati na vijeće i na zemlje članice. To je uravnoteženo izvješće i priznajemo da su zaključci otvorene radne skupine temelj naše rasprave i ciljevi su upravo isti. A kada je riječ o sadržaju, možemo se složiti, kao što je izvjestitelj rekao, da ne smijemo e, riskirati da se dovedu u pitanje najambiciozniji i najinovativniji ciljevi koji su sadržani u zaključcima otvorene radne skupine. Također zadovoljili smo i naglaskom na globalnom partnerstvu i time što je to istaknuto u našim odnosima i također na e, intenzitet okvira što treba vrijediti za sve zemlje koje sudjeluju u tome i također Tražili smo da uz iskorjenjivanje siromaštva i uz tri dimenzije održivog razvoja se uključi također i borba protiv različitosti i nesrazmjera između razvijednih zemalja i zemalja u razvoju se uključi također u raspravu. I također smo pojasnili važnost pristupa utemeljenom ljudskim pravima što znači da polažemo pozornosti na najranjivije skupine i ojačali smo ciljevi u vezi sa zdravljem i naročito pravo na e, seksualno zdravlje i e, pojačali smo također povezanost između klimatskih promjena i razvoja i ukupno gledano imamo doista snažno, uravnoteženo izvješće koje smo izradili u malo vremena i zadovoljna sam kao članica odbora FAM i kao supotpisnica brojnih eh, amandmana E, važnosti koja se pripisuje ulozi žena i djevojaka u novom izvješću i također činjenicom da je suština tog izvješća također prenesena u naše izvješće. Dakle, mislim da možemo biti zadovoljni i nadamo se da će ovo izvješće naići na većinsko odobravanje na plenarnoj sjednici, također i s obzirom na zaključke vijeća. I nećemo tu stati jer je to izvješće koje ćemo morati promicati među našim vladama i našim građanima, dakle izaći izvan okvira ovoga parlamenta. S obzirom na to da je iduća godina godina razvoja, morat ćemo i dalje usrati na našim prioritetima do rujna 2015. godine i do trenutka do kada budu trajali pregovori. Hvala vam. Thank you. Uh, Hvala, gospodin Deva. Prvi je Pavo Varinen. Ja, tu sam ja, Linda, hvala. Također želim zahvaliti i Davoru i izvjestiteljima u Sjeni na izvrsnoj suradnji i ekipi iz Alda koja je podržala sve kompromisne amandmane. No, u izvješću prepoznajem jedan problem, a to je činjenica da se izvješće ne bavi dovoljno ekološkom održivošću, a jedan od razloga tome je što odbor Envi nije izradio svoje mišljenje. Da jeste, onda bismo imali mnogo amandmana o ekološkoj održivosti. Zbog toga tražim vašu podršku za tri amandmana koja nisu obuhvaćena kompromisnim amandmanima. Dva amandmana se bave problemom urbanizacije, a to su broj 27 i 173. Sada e, imamo na svijetu 7,2 ili 7,3 milijarde ljudi, 50% od kojih živi u gradima i prema predviđanjima to e, stanovništvo će porasti do brojke veće od 9 milijardi, od čega će dvije trećine stanovništva živjeti u velikim gradovima, a metropole će narasti u mega metropole sa stanovništvom do 100 milijuna ljudi i to je potpuno neodrživo sa ekološkog, gospodarskog ili socijalnog stajališta. Zbog toga sam podnio te amandmane kako bih nas podsjetio na buduće moguće razvoje i u njima tražim da se stavi naglasak na regionalne politike kako bi se uravnotežio regionalni razvoj diljem svijeta i kako bi se razvilo i manje gradove. Jeffrey Sachs je u UN-u promicao zamisao milenijskih gradova i manjih mjesta kako bi se ostvarila ta regionalna ravnoteža i nadam se da će ova dva amandmana naići na vašu podršku. Na kraju podnio sam također i amandman pod brojem 165, mogu ga pročitati, vrlo je kratak i nadam se da će također biti usvojen u kojem se traži promicanje ekološke održivosti razvoja u svim zemljama, dakle i zemljama u razvoju i razvijenim zemljama, time što ćemo se osloniti na obnovljive prirodne izvore i također zaštititi okoliš. Mislim da je potrebna ta ravnoteža kako bismo stavili snažni naglasak na ekološku održivost, a inače, kao što sam rekao, zadovoljni smo i možemo podržati sve kompromisne amandmane, a tražimo vašu potporu za ova tri amandmana koje sam nabrojao. Hvala. Prije nego što predam riječ gospodinu Devi, pozdravila bih pozdravljam grupu posjetitelja, našega kolega kolege Kadenta iz stranke Podemos. Nadam se da ćete posebno pratiti naš rad i dobrodošli. Hvala što ste ovdje. Hvala. Sada riječ gospodinu Demi. Želim zahvaliti gospodinu Štiru na izvrsnom izvješću možemo podržati većinu amandmana, međutim imam e, malu nedoumicu u vezi sa e, stavkom 27. o porezu na financijske transakcije. To je pod e, naslovom mobilizacije financijskih resursa. To nam doista predstavlja problem. Moja stranka se tome protivi. ne znam kako ćemo to riješiti, no možda bi za izvješće bilo bolje kada bi se to izbrisalo. Dakle, zamolio bih izvjestitelja da vidi može li nešto poduzeti u vezi s time. Osim toga, čestitam gospodine Štir, izvrsno izvješće. U redu, hvala. Otvaramo sada raspravu. Dajem riječ drugim govornicima. Vidim da se mnogi javljaju za riječ. Prvo Lola Sanchez u ime GUE, a jer još nismo čuli nikoga iz kluba GUE. Hvala lijepa. Evo samo trenutak Lola. da vidimo od ko se još javlja za riječ. Molim vas da dignete ruke, da zapišemo imena, a Lola može umeđu vremenu krenuti. Hvala vam lijepa. GUE će podržati ovo izvješće, glasovat će za i želi istaknuti tri aspekta koja mi želimo očuvati, a to je prvo očuvanje univerzalnog okvira, dakle da se e, tu uključe i zemlje e, u razvoju i razvijene zemlje i nova gospodarstva u nastanku i također industrializirane zemlje. Mi se želimo boriti protiv siromaštva i zato će biti vrlo koristan ovaj okvir globalnog razvoja. Također e, želimo suzbiti kršenje ljudskih prava. E, tu se spominju također razni temelji za diskriminaciju, a e, ljudska prava su osnova za postizanje svega ostaloga. Nadalje, vrijedi se prisjetiti napora koji su uloženi u osnaživanje žena. Stav odbora FAM je doista značajan i važno je priznati seksualna prava e, i pravo na reproduktivno zdravlje žena, što treba također ugraditi u zakonodavni okvir. Ovo je prvi povijesni korak u tom pravcu. Želim zahvaliti gospodinu Štiru na uloženom naporu kao i njegovom timu kako bi uzeli u obzir i zahtjeve našeg kluba i to nam je omogućilo da postignemo opsežan sporazum i time jednoglasno nastupamo i možemo utjecati na savoje vijeća u prosincu. E, zabilježila sam četiri osobe koje su se javile za riječ, pročitat ću imena i ako sam nekoga izostavila, molim vas da dignete ruku. Socialist group. Uh, iz SED-a zapravo prvo Teresa Jimenez Becerril za onda Enrique Guerrero Salom, onda Marija i onda Louis Aliu. Želi li se još tko javiti za riječ? Možete dići ruku i onda ćemo vas dodati na popis. Prvo, gospođa Jimenez Becerril. Hvala. Zahvaljujem izvjestitelju na izradi ovako opsežnog izvješća i to u vrlo kratkom vremenu, kao što su naglasili i kolege. I želim mu zahvaliti i na tome što je uspio pomiriti različita stajališta, što je dovelo do vrlo ravnoteženog rezultata, a zahvaljujem i svim izvjestiteljima u Sjeni koji su u tome sudjelovali. Važno je bilo i mišljenje odbora FAM. u kojem se govorilo o brojnim važnim e, točkama koje su bitne za zaštitu ženskih prava i to je sve preuzeto u ovom dokumentu koji se odnosi na globalni okvir za razvoj nakon 2015. godine. Još jedan važan aspekt bio e, uklanjanje diskriminacije i nasilja na teret žena i djevojaka. Tu ima i bitnih e, aspekata koji se tiču i e, seksualnog nasilja i nasilja nad maloljetnicima. Zatim je naglašena i važnost civilnog društva i lokalnih vlasti u odnosima sa vladama u okviru naravno razvoja. I još jedna važna napomena, odnosno činjenica da se tu spominje i privatni sektor. U zemljama u razvoju privatni sektor stvara 90% radnih mjesta, što je bitan čimbenik u suzbijanju siromaštva. Dakle, treba uključiti u to i mala i srednja poduzeća na naokalnoj razini i e, želim zahvaliti onda izvjestitelju na vrlo uravnoteženom i sveobuhvatnom izvješću. Gospodin Gorero. Da, ja želim zahvaliti i čestitati gospodinu Štiru na uloženom trudu i slažem se s onima što je izvjestitelju Sjeni u ime našeg kluba rekao. Ja se ne slažem uvijek sa izvjestiteljima u Sjeni svog kluba, no ovaj put se slažem. Također želim zahvaliti gospodinu Štiru što je prihvatio tri dopune koje su se odnosile na predložene amandmane koje sam ja unio. Zahvaljujem mu ne samo što je riječ o mojim amandmanima, nego zbog toga što se ti amandmani tiču važnih e, sektora i politika koje treba ojačati. Jedno je pitanje osoba sa invaliditetom. I budući da politički ciljevi moraju biti transversalni u dotičnom društvu treba voditi računa i osobama s invaliditetom koje u manje razvijenim zemljama gdje postoje manje razrađene politike treba dodatno zaštititi jer one ipak predstavljaju jednu od društvenih skupina. Također se razmatralo mogućnosti e, humanitarnih prijedloga kao jednog od elemenata za uključivanje u generalni strateški okvir i na kraju tu je i podrška gospodarskom upravljanju. U odnosu na one zemlje koje su u stečaju ili se nalaze u razdoblju nakon sukoba. Dakle, tu treba voditi računa o ranjivosti stanovništva. Kada je riječ o pravu na e, reproduktivno zdravlje žena, želim dodati da je to borba koja mora biti stalna, no parlament je u tom pogledu već mnogo učinio, odnosno ne nalazimo se sada na početku borbe za reproduktivna prava žena u ovom izvješću. O tome već dugo govorimo i zato smo se zalagali i više puta u prethodnim sazivima također. A postoji izvješće o učinku gospodarske krize na zemlje u razvoju iz 2010. godine i ja sam bio izvjestitelj u tom predmetu i to je izvješće dobilo 283 glasa za i 278 glasova protiv, što znači da se parlament E, vrlo često e, postavljao odvojeno imao različite stavove po ovim pitanjima. Hvala Enrique. Marija Hojborg sada. E, ispričavam se što nisam vas najavila kao izvjestiteljicu Sjeni. Izvolite, Marija. Hvala lijepa za ovaj izvještaj bilo je malo vremena i za to je to bilo vatreno krštenje za mene kao izvjestitelja u Sjeni i kao novu zastupnicu u ovom parlamentu. E, želim zahvaliti kolegi Štiru na odličnoj suradnji, e, zahvaljujući tvom e, odličnom moderiranju bilo je moguće sastaviti ovaj izvještaj u tako kratkom vremenu. Mi E, ovo izvješće se e, temelji na e, onome što je razradila otvorena radna skupina Ujedinjenih naroda. Sve što nam je važno je uspjelo naći svoje mjesto u ovom izvješću, važna pitanja kao što su ženska prava, E, curice koje su buduće žene e, sigurno e, ono što je važno je također da smo i klimatske promjene to je jedan jedno područje koje će određivati naše probleme u budućnosti a mi smo se doista, a mi se doista moramo e, pozabaviti tim e, pitanjima, ne radi se o tome da se to, da je to jedna katastrofa od koje čovječanstvo mora, mora, možda mora bježati, nego se radi o tome kako ćemo se e, nositi s time. mi zeleni smo tražili da glasanje, odvojeno glasanje o amandmanu 284 to je jedno, jedan važan izazov koji se tiče okoliša i e, odnosa prema okolišu koji je temelj za život u budućnosti. To je dimenzija koja nam je potrebna e, kako bismo osigurali e, dovoljnu količinu hrane za čovječanstvo u budućnosti i zato nam je važno da se o tom amandmanu e, glasa odvojeno. Sve ukupno mi ćemo se složiti sa ovim, e, glasat ćemo za ovo izvješće, mislimo da je on zbilja dobra osnova za naše buduće rasprave i želim srčno zahvaliti svim kolegama na dobre suradnje osobito gospodinu Štiru. U redu, hvala. Razmotrit ćemo amandman 84 i nemam sada pred sobom e, popis za glasanje i ne znam hoće li to biti odvojeno glasanje ili ne. Zamolit ću tajništu da to provjeri. A to će biti glasanje po dijelovima, da. E, to je u redu. Gospodin Aliju. Hvala gospođo predsjedateljice. Kao prvo, 11. želim da se podsjetimo na sve one koji su stradali u Prvom svjetskom ratu. Što se tiče izvješća, ima vrlo dobrih stvari. E, žao mi je što se dvije stvari nisu spomenuli, a to se nalazi u uvodnim izjavama. Kao prvo paragraf o upravljanju migracijskim tokovima e, unutar e, siromašnih područja ili u odnosima između sjevernih i južnih zemalja. Bilo bi mi drago da se produbila ta tema koja je sastavni dio održivog razvoja kao takvog i u budućnosti će to biti vrlo bitni aspekti kod razvoja pojedinih nacija. Ono što me još iznenadilo, da budem iskren, dolazim iz e, zemlje koja je doprinjela, e, da me niti jedna riječ nije rečena o korupciji. A što se tiče odnosa između Francuske i Afrike, razvoj koji nije odrađen upravo je zbog korupcije između francuskih vlada tijekom desetljeća i to je dovelo do siromaštva, do ratova i ne znam Jesmo li danas izišli iz te situacije? Bilo bi mi drago da ima jedan paragraf koji je posvećen tome. E, ne samo što se tiče korupcije koja je bila e, vezano uz afričke partnere, nego isto tako da se uspostave mehanizmi kojima će se omogućiti da se to izbjegne u budućnosti, da se vrši kontrola na time e, kako, gdje se troši novac za pomoć za razvoj iz Europske unije u svjetskim područjima u svijetu koja su, gdje postoji nestabilnost. Um, Evo nisam vidjela da su se drugi javili za A, ispričavam se, nisam vas vidjela. Hvala. Čuo sam e, nešto što smatram odlučujućim, odnosno spominjanje korupcije. Korupcija je jedna od velikih prepreka razvoju, jer e, svaka pomoć koja se pruža zemljama gdje postoji korupcija, zapravo znači kao da je to kap u moru, to nema nikakvog učinka. Zbog toga trebamo nadzirati financijske tokove i u mjestu porijekla i e, tamo gdje se te uplate upućuju. Ako vidimo koje su najsiromašnije zemlje svijeta, vidjet ćemo da su one i ujedno najmanje razvijene. Dakle, ako pomažemo zemlji koja je najmanje razvijena, a također i najkorumpiranija, znači da time umirujemo svoju savjest, no ipak znamo da je ta pomoć za razvoj potpuno beskorisna, nema nikakvog učinka. Recimo, Ekvatorska Gvineja, ona ima um, VDP capita koja je, koji je sličan Grčkom, pomažemo li Grčku ili Portugal, ne. To bi bilo nevjerojatno, no pomažemo upravo toj zemlji, a to je nevjerojatno zato jer podupiremo time jednu kleptokraciju, a to vrijedi i za druge afričke zemlje. Recimo Kongo, kakvog smisla imati, ima pružati pomoć Kongu gdje je korupcija toliko rasprostranjena ili recimo Nigeriji mogao bih navesti još čitav niz drugih zemalja. Pogledajmo jednostavno popis najkorumpiranijih zemalja svijeta a te zemlje traže pomoć. Dakle, prvo treba postojati jedan mehanizam koji će nadzirati novčane tokove. Zatim, korupcija je jedan od najvećih problema nerazvijenosti. Dakle, zbog toga svaku pomoć treba strogo nadzirati kako ona, kao što se obično događa, ne, bi završila na nekom bankovnom računu u Švicarskoj. E, da, e, gospodin Martin Prejda iz e, DigiDevco u ime komisije. Hvala. Gospođo predsjedavajuća, neću duljiti. Dopustite mi prvo da kažem da pozdravljam ovo izvješće. Ne samo u smislu sadržaja, nego i zbog kratkoće vremena u kojem je izrađeno. Nadam se da će rasprava u vijeću dovesti do zaključaka sljedećeg vijeća ministra vanjskih poslova u prosincu i u tom smislu važan je ovaj doprinos parlamenta. Kao što svi mi znamo, u Njorku se pregovori ubrzavaju i zbog toga će nam uskoro trebati ujednačen stav Europske unije za potrebe pregovora. Naravno, to nije ograničeno na ciljeve održivog razvoja i na buduće programe, nego tu treba uključiti i čvrstu europsku ponudu za konferenciju u Addis Abebi u srpnju iduće godine, kao što sam već rekao na posljednjem sastanku ovog odbora, odnosno komisija namjerava iznijeti svoje prijedloge u tom smislu početkom iduće godine. I samo još posljedna napomena, neki od prethodnih govornika su govorili o klasteringu i o tome se raspravljalo na prethodnim sastancima i u izvješću i amandmanima. Evo samo e, jedna informacija. Još iščekujemo prvi nacrt izvješća glavnog tajnika i za sada još nije jasno hoće li glavni tajnik iznijeti prijedlog e, u smislu u pravcu daljnjeg e, okrupnjavanja ciljeva, ali e, evo iščekujemo sa zanimanjem to izvješće. Hvala. Izvolite, gospodine Štir. Hvala gospođo predsjedavača i dopustite još jednom da zahvalim svim izvjestiteljima u Sjeni i ostalim kolegama koji su uzeli riječ i dali svoje doprinose ovoj razmjeni mišljenja. Dvije bitne teme su spomenute. Prva je naglasak na potrebu suzbijanja korupcije i moram reći da je to u potpunosti obuhvaćeno ovim izvješćem. Naravno da je Izvješće prošlo kroz različite faze razvoja i neke kolege su pogledali samo prvi nacrt koji je bio nešto kraći, ali zahvaljujući amandmanima smo u najmanje dva stavka unijeli vrlo preciznu formulaciju o potrebi suzbijanja korupcije. Također imamo i jedan e, naslov koji se odnosi na pristup utemeljen na ljudskim pravima što podrazumijeva ne samo borbu protiv korupcije nego i uspostavljanje dobrog upravljanja kako bismo iskorijenili neke od ovih problema koje prepoznajemo u agendi za razvoj. E, naročito kada je riječ o posebnim zemljama, to se ne spominje pojmice u izvješću, ali znam u slučaju da e, Ekvatorska Gvineja ne prima već dulje vrijeme pomoć Europske unije, no želim ipak razuvjeriti kolege da smo vrlo E, jasno iznijeli svoje viđenje potrebe za suzbijanjem korupcije. Tu postoji i jedno pitanje oko kojega nismo naišli na e, slaganje svih klubova no ipak želim zahvaliti ECR-u na fleksibilnosti i spremnosti da podrži izvješće kao takvo. Mislim da su vlasnička prava dobro zaštićena i da su dobro definirana u izvješću. Istina je doduše da postoji i socijalna funkcija vlasništva i mi kao demokršćani doista i uvažavamo taj aspekt, a znate i u Belgiji i u novoj koalicijskoj e, vladi se e, vodi rasprava o tome i da su demokršćani konzervativni po pitanju poreza na financijske transakcije, no e, bez obzira na to mislim da smo se sporazumjeli oko cijelog izvješća i hvala vam na ovoj fleksibilnosti i na kraju kao što sam rekao mislim da imamo dobro uravnotežen tekst koji uzima u obzir stajališta klubova e, zastupnika i koje pokazuje i određeni e, osjetljivost prema različitim e, razlikama u stajalištu ne prelazi nikakve granice i e, iščekujem sada sa zanimanjem e, glasovanje, a još jednom želim zahvaliti svim kolegama i tajništvu. Hvala gospodine Štir i glasovat ćemo ovom izvješću u 15 sati danas poslje podne. Dakle, posjećamo kolege da je Posljednja točka na dnevnom redu za danas prije podne premještena za poslije podne, tako da imamo nešto dulju pauzu. Vidimo se u 15 sati glasovanju. Hvala.